kada govorimo o zapisnog sa 22.6. i izvar, 9.6. i izvarne sjednice 28.6. Eh, je pred vama. Da li eh, netko ima nešto protiv tog zapisnika? Onda je usvojen. Izvolite. Mikrofon nije uključen. Povodom poslovnika, kao što ste vi upravo podsjetili, strašan teroristički napad je nešto gdje ja kao talijanka želim izraziti sučut obiteljima devetorici italijana koji su bili žrtva terorističkog napada u Bangladešu. Namiravali smo to predložiti da bude na dnevnom redu kada budemo govorili o slučajevima kršenja ljudskih prava. Međutim, odlučili smo se da ne postupimo tako. Važno je da napravimo ovo u tom času, kao što ste vi rekli, moramo se ujediniti i još jednom kao talijanka izražavam sučut obiteljima Talijana koji su žrtve tog napada. Zahvaljujemo, gospođo Gardini. Zahvaljujemo vam što ste nam ukazali na žrtve iz vaše zemlje. Zasigurno ste razgovarali s vašim talijanskim kolegama i što se nas svi utiče, mi isto tako izražavamo svoje saočešće i svima njima i njihovim obiteljima. Portugalske i poljske nadležna tijela su me obavijestili o imenovanju naših e, kolega, gospođa Kupa, 24.7. E, e, nastupom iste gospodina Janoša, gospodin Zantos, sa 28.6. umjesto gospođe Ferreira. I isto tako podsjećam da kolegice s punim pravom prisustvuju svim sjednicama Europskog parlamenta i njihovih tijela.